Gospođa Reintke govori se o jednakosti spolova i osnaživanju žena u digitalnom dobu. Izvolite. Thank you, Mr. Chair, dear colleagues, dear Commissioner. The report... Hvala uvaženi kolege, gospođa povjerenice. Ovlašćivanje žena u digitalnoj dobi još uvijek se posjeće preko dva široko rasprostranjena stereotipa. Prvo, da je digitalno doba isključivo vezano uz tehnološki razvoj. Ne, digitalizacija u potpunosti preoblikuje naša društva i imat će učinka na apsolutno sva društvena polja. Digitalizacija i politike u području digitalizacije su ujedno i socijalne politike i upravo zato jednakost spolova treba biti u samoj srži ove rasprave. Drugi prošireni stereotip je da žene ne zanima digitalna revolucija. Moram vam reći da ih i tekako zanima. Kada sam radila na ovom izvješću, razgovarala sam s mnogobrojnim ženama koje su već vrlo aktivne u e, području digitalizacije i uvjerila sam se da je tome tako. Činjenica jest da prepreke zapravo nisu u nedostatku interesa žena za digitalizaciju, već i u samom obrazovnom sustavu. Treba se ukloniti prepreke i stereotipe kako bi se u potpunosti ostvario potencijal digitalizacije. Stereotipe možemo dovesti u pitanje to je upravo ono što činimo. Izvješće pokazuje koji su izazovi, ali isto tako daje konkretne instrumente kojima se izazove može prevladati. Također pokazuje vrlo veliki potencijal koji bi e, ovlašćivanje žena moglo imati u poboljšanju našeg društva. Primjerice, e, bugarska e, inženjerka informatike koja se redovito susreće u svojem radnom okruženju sa seksističkim e, primjedbama ili primjerice irska majka dvoje djece koja jednostavno ne uspijeva napredovati ili pak žena koja ne dobiva kredit od banke jer se smatra da u nju nije vrijedno ulagati. Mnogo se toga može učiniti. Posebice se treba mnogo učiniti na području obrazovanja kako bi se obrazovni sektor uključio u promjenu stava. Traži se bolja suradnja također i između poslodavaca i police kako bi se spriječilo uhođenje ili neodgovorno i neprilično postupanje prema ženama. Nadam se da će povjerenica Jurova stati uz nas i da će inzistirati na promicanju ove teme u budućnosti. Ovo izvješće ne bi bilo moguće bez informacije od aktivista, žena poduzetnica i mnogobrojnih ljudi i organizacija koji su dali informacije i razgovarali sa mnom i s mojim kolegama i izvjestiteljima u Sjeni koji su omogućili da ovo izvješće bude ovoliko uspješno. Želim vam svima zahvaliti na konstruktivno obavljenom poslu. Mislim da možemo digitalnu agendu zajednički graniti u Europi onu koja će biti uključiva i pružat će jednake šanse muškarcima i ženama. Nadam se da će ovo izvješće biti polazišna točka i da će sutra biti usvojeno velikom većinom, zato što je sutra pravi dan da tome bude tako, zato što je to ujedno i dan informatičkih e, e, i komunikacijskih tehnologija, dakle pravi trenutak da se glasuje ovakvom izvješću. Prelazimo na spontano javljanje za riječ, izvolite. Gospođa Korini. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Snažna digitalna ekonomija vrlo je važna za E, gospodarstvo, tržišno natjecanje i rasta. Isto tako su važne i žene. Nedavne studije pokazuju da sve veći broj djece, posebice djevojčica, e, odlučuje krenuti u smjeru obrazovanja i ostvarivanja karijere u području ICT-a. Međutim, mnoge države članice u Europskoj uniji još uvijek ne promatraju digitalnu ekonomiju kao instrument e, ekonomskog rasta. Vrlo je važno da se to uključi već u naj najranijim u najranijoj dobi kako bi djeca bila u stanju u potpunosti sudjelovati u socioekonomskom razvoju. Također, e, na taj način se među njima može razvijati svijest o tome da i oni daju doprinos digitalnoj revoluciji, te da mogu ostvariti vještine koje su potrebne za zapošljavanje u digitalnom sektoru. Informatičko obrazovanje trebalo bi biti obvezno, trebalo bi također biti cjeloživotno obrazovanje koje će djevojčicama i ženama omogućiti da sudjeluju u digitalnoj ekonomiji, to će im omogućiti da budu snažnije ovlaštene i da se uklone prepreke u jednakosti spolova u ovom području. Hvala. Gospodin Blanko, izvolite. Gospodin Blanko Lopez. Gospodin Marijas. Hvala gospodine predsjedatelju. Ovlašćivanje žena u digitalnom dobu kao i rušenje neravnopravnosti u sektoru informatičkih komunikacijskih tehnologija važnije nego ikad. U državama članicama možemo vidjeti da samo 9% programera otpada na žene, 87% radnika u ICT sektoru ima e, žene kao e, predstavljaju žene, a samo 9% njih je na menadžerskim položajima. U ICT sektoru možemo također vidjeti da postoji problemi u radnom okruženju, zato što se rade razlike među muškarcima i ženama, postoji veliki jaz između plaća kao i mirovina. U nekim zemljama, posebice u Grčkoj primjerice, to je rezultiralo time da su upravo žene bile najviše pogođene krizom.

Gospođa Hvala Želim zahvaliti i na odlično obavljenom poslu. Radi se o izvješću koje je rezultat opsežne suradnje. U tom izvješću istaknute su glavne točke koje su važne i našem klubu zastupnika, veće sudjelovanje žena u politici putem elektroničkog glasovanja. Također, spominje se i koncepcija e, slobodnog pristupa internetu, posebice u javnim prostorima. Pitanje koje se postavlja jest zašto su neki klubovi zastupnika, primjerice EPP, tražili odvojeno glasanje, zašto se neki klubovi zastupnika boje primjerice elektroničkog glasovanja ili izravne demokracije putem interneta. To su pitanja koja si mi postavljamo. Inače, mislim da se radi o jedinstvenoj prilici koja nam se pruža u ovom trenutku. Mogućnost da ovlastimo žene putem tehnologije. Gospodin Kovin Mika. Zaista ne znam kako možete ozbiljno govoriti o diskriminaciji žena u ovom području. Kad pogledamo tenis, žene igraju samo tri seta. To je samo jedan od primjera e, gdje postoji razlika. Mislim da je jedino rješenje e, da bi možda žene trebale brojati samo do sedam, a ne do deset. Možda bi im to olakšalo stvari. Senjora Tomk. Gospođa Tomc. Bolj resno kot moj kolega pred pred menoj Da, no, pardon, pardon, Oprostite, gospodine gospođa Tomci je na redu. To kar je moj kolega kar povedao, kar se mi zdi... Neću se uopće osvrtati na ovo što je moj kolega rekao, zato što je to u potpunosti neprikladno. Mislim da se trebamo usredotočiti na ozbiljnije stvari. Iz toga ću govoriti o tome da imamo premalo žena u ICT sektoru. Usprko svom napretku koji je postignut, još uvijek se suočavamo s činjenicom da se ne zapošljava veliki broj žena u tom sektoru. Razvoj samog sektora trebao bi pružiti više prilika za žene, ali da bi se iskoristile sve te prilike, treba pronaći način da se potakne kompanije i da ih se navede da zapošljavaju više žena. Trebaju misliti o tome da je važno da postoji bolja ravnoteža, ne samo zato da bi se poboljšale platne prilike za muškarce i žene, već isto tako da bi same poduzeća bila konkurentnija. I nadam se da će ovo izvješće pomoći većoj jednakosti u tom području. Hvala lijepa, gospođa volj. Želim zahvaliti kolegama koji su pripremili ovako snažno izvješće, posebice izvjestiteljici s kojom sam izvrsno e, radila. Hvala Teri. Digitalna ekonomija oblikuje svaki aspekt našega života. Nastavit ćemo i dalje svjedočiti e, oblikovanju e, našega života od strane digitalne ekonomije. Vrlo je važno da se ne propuste prilike koje nam e, ova digitalna era pruža, a to je da se premoste nejednakosti. Treba uključiti veći broj djevojčica u digitalno doba, digitalnu ekonomiju i na taj način zatvoriti jaz koji postoji. Često govorimo o djevojčicama i ženama u području znanosti, inženjerstva, strojarstva i općenito informatike. To su takozvane STEM STEM znanosti. Međutim, izuzetno je važno da STEM postane STEAM, drugim riječima gorivo, poticaj da nas gura naprijed. Trebamo privući djevojčice u e, znanstvena područja i ovo je sjajna prilika da e, djevojčice privućemo u sektor ICT-a. Molim povjerenicu da ima na umu tu ključnu sinergiju. Hvala. Gospođa Gil. Hvala, uh, President. I welcome this report and this debate on equality. Hvala lijepa. Ova rasprava o jednakosti spolova i ovlašćivanju žena vrlo je važna i zapravo želim ponoviti neke stvari koje izvjesteljica rekla. Kao prvo, i sama sam radila u sektoru ICT-a i moram reći da me zaista zabrinjava kako mali broj žena radi u tom sektoru na mjestima koja nisu isključivo administrativne prirode. Vrlo je važno da se pozabavimo tim pitanjima vrlo rano, već u osnovnoj školi kako bismo potaknuli male djevojčice da se odluče za slušanje predmeta koji će im omogućiti da postanu programeri, analitičari i općenito da budu vrlo, vrlo aktivne u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Druga stvar koju želim reći je sljedeća. Prije nekoliko dana razgovarala sam sa dvije mlade poduzetnice u digitalnom sektoru. One su obje izabrale otići iz Europske unije i otučili su otići u SAD zato što su imale osjećaj da im se tamo otvaraju bolje prilike. Vrlo je važno da spriječimo takav odljev mozgova, da ne gubimo takve talente, da privučemo žene u tehnologiju i da ih počnemo svačati jednako ozbiljno kao i muškarce. Hvala. Gospođa komesarija gospođa povjerenica to have the opportunity today to discuss with you the current situation regarding gender equality and empowerment. Hvala lijepa. Mislim da je ova rasprava o jednakosti spolova i ovlašćivanju žena izuzetno važna u digitalnom dobu. Činjenica da žene nisu dovoljno zastupljene u cijelom sektoru ICT-a zapravo je veliki izazov s kojim se trebamo uhvatiti u koštac. Izvješće gospođa Retke u velikoj mjeri daje doprinos podizanju razine svijesti kada se radi o ovom izazovu i nudi konkretne preporuke čiji je glavni cilj jačanje sudjelovanje žena u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Izvješće nas vodi korak bliže zatvaranju jaza koji postoji među rodovima i zato želim zahvaliti izvjestiteljici ovog izvrsnog izvješća i e, želim je zahvaliti na tome što je izvješće usmjereno prema budućnosti. Komisija je u potpunosti spremna poduzeti daljnje korake u tom smjeru E, posebice uključiti ova pitanja u strategiju ravnopravnosti spolova. Velika koalicija za stvaranje, otvaranje radnih mjesta jest e, jedan od načina na koji se može uhvatiti ukoštac sa nedostatkom E, vještina potrebnih za određena radna mjesta i e, taj dio usmjeren je među ostalom i na žene. Postoje konkretne mjere koje se odluče na žene, odnose na žene. Vrlo je važno osnažiti tehničke i znanstvene vještine među djevojčicama i ženama i promicati zapošljavanje žena u sektoru ICT-a. Komisija je bila vrlo aktivna u promicanju prilika za djevojčice i žene u tome sektoru. Sektor ICT-a neprestano raste i otvara 120 tisuća radnih mjesta na godišnjoj razini. S obzirom na mogućnost zapošljavanja i platnu perspektivu željeli bismo da žena zapravo, da žene imaju priliku iskoristiti prilike u tom sektoru. Žene koje su aktivne u sektoru općenito e, imaju prilike e, koristiti veću razinu fleksibilnost u organizaciji svojih e, radnih zadaća i manje su sklone postati žrtvama nezaposlenosti. Kada govorimo o argumentima koji idu u prilog povećanom sudjelovanju žena u digitalnom sektoru, vrlo je važno reći da je studija Europske komisije pokazala da to u velikoj mjeri potiče aktivnost sektora. To bi moglo dovesti do godišnjih 9 e, milijardi eura povećanja BDP-a. Osim toga, veći broj žena koji bi radio u e, tom sektoru zarađivao bi e, gotovo 9% više nego žene koje rade u drugim uslužnim sektorima. U digitalnom dobu vrlo je važno povećati prilike za žene i od izuzetne je važnosti da se pozabavimo problemom nedovoljne zastupljenosti žena u tom sektoru. Trenutačno samo devet informatičara koji se bave razvojem aplikacija od ukupno 100 su žene. 30% radne snage u ICT sektoru je su žene. Kada pogledamo obrazovni sustav, vidimo da danas samo 29 na tisuću žena koje su diplomirale na sveučilištu imaju diplomu koja se odnosi na računarstvo ili na neku E, na neko slično zvanje. Vrlo je važno da se promiče veće sudjelovanje žena u digitalnom dobu i da se potiče djevojčice da se odlučuju za slušanje kolegija i predmeta koji se tiču znanosti i računarstva. Europska e, mreža informatičara jedna je od prvih koja u svojoj zadaći ima e, uspostavljanje veza između žena poduzetnica, investitora i ekosustava poduzetnika u sektoru informatike. Digitalno jedinstveno tržište i njegova društvena dimenzija predstavljaju veliku priliku za žene u digitalnom dobu. Treba nam više stvarnih modela, primjera i stvarnog života koje će djelovati kao mentori, na taj način mogu se ponuditi ciljani programi za studiranje i radu u sektoru ICT-a. Treba nam više inicijativa s terena kao što smo imali prilike vidjeti tijekom Code Weeka 2015. godine. Više od pola milijuna polaznika eh, i sudionika u tom događanju bile su eh, male djevojčice i žene. Hvatanje ukoštac sa stereotipima e, omogućit će nam da se bavimo jednakosti spolova na radnom mjestu i sigurno će omogućiti da se privuče veći broj žena u sektor. Kao što je naglašeno u izvješću, povećanje digitalizacije društva također pred nas stavlja i određene prijetnje vezano uz ravnopravnost spolova. To je vezano uz zlostavljanje putem interneta, uhođenje putem interneta i različite oblike govora mržnje koje možemo sresti na internetu. Možemo vidjeti da je svaka deseta žena imala iskustva sa e, seksualnim zlostavljanjem ili uznemiravanjem putem novih tehnologija. Svi oblici nasilja nad ženama, uključujući i nasilje putem interneta, treba iskorijeniti zato što svoje polazište e, vuku iz nejednakosti među spolovima i na taj način se te nejednakosti samo produbljuju. U nizu strateških dokumenata Europske komisije spominje se važnost ravnopravnosti spolova. Europska komisija je poduzela važne korake u tom području koji uključuju među ostalim i prijedlog da Europska unija postane pristupnicom Istambulske konvencije eh, Vijeća Europe eh, koja među ostalim je usmjerena na suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji to je nešto što bi zapravo e, među ostalim moglo biti preneseno i na uključivanje digitalnog i komunikacijskog e, sektora kako bi se do, e, borili protiv suzbijanja protiv nasilja nad ženama i kako bismo suzbijali nasilje u obitelji i na internetu iskoristimo priliku koju nam daju ove nove velike prilike i istražimo načine na koje žene mogu biti ovlaštene u digitalnom dobu. Veselim se hvatanju ukoštac s ovim izazovima zajedno s vama kako bismo srušili rodne stereotipe i kako bismo iskoristili tehnološku inovaciju kao pokretač napretka i rodne jednakosti. Hvala. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Ovime